nametnuti jedinstveno tržište i to zbog čiste oholosti, a u konačnici jedino će profeteri od njih imati koristi, a umjesto da imamo radnike koji će biti dostojno plaćeni, imat ćemo samo istrpljene radnike. Moramo sve učiniti kako taj sustav e, se ne bi nastavio. Ako se Europska unija ne počne drugačije ponašati, imati drugačiju paradigmu, ona više neće postojati jer eto, britanski primjer to pokazuje. Ovo je samo trenutak upozorenja. Gospodin Korna, jednu minutu. Drage kolegice i kolege, ako mi proizvoljno tumačimo svoj poslovnik ili zloupotrebljavamo, onda se moramo početi bojati. Prije nekoliko dana sam u Njemačkoj na autoputu A4 bio na jednom od odmorišta za vozače i upoznao sam ljude iz Poljske, iz Rumunjske i e, njihove izjave su takve da se svi osjećaju izrabljenima. E, ne, u, ne usuđuju se pitati šefa za povišicu zbog straha da ne izgube radno mjesto. Što se tiče e, vremena odmora, to uopće se ne poštuje. Oni ne žive u uvjetima dostojnog čovjeka. Također tu imate i primjera nelegalne kabotaže, poremećaja tržišta, i također e, nepoštivanje europskih propisa. E, dragi kolege, nemojte zatvarati oči pred stvarnošću jer e, vozači na europskim cestama zaslužuju da nađemo konstruktivna rješenja za njihove probleme. Moramo slušati bazu. Gospodin Regner, na jednu minutu. Hvala moramo poboljšati katastrofalne uvjete rada vozača. To je ovdje glavno pitanje. Ovo što je rekao kolega Koh, e, to je već e, blizu austrijske granice i tamo isto čujem iste priče. E, danima sjede za volanom i po 15 sati u komadu voze. Spavaju i rade u kabini koja je često premala. A onda još imaju obvezu E, kontrolirati i paziti na teret koji voze i sve to za taj jadan novac. Ti ljudi trebaju pristojnu plaću, pristojno radno vrijeme, moraju moći biti s obitelji. Mi više ne smijemo dopuštati da se ovo stanje nastavi. Moramo glasati zajednički za fer radne uvjete na europskim cestama, za strogo regulirane uvjete rada, vožnje, odmora, jer to mora pokazati poštovanje prema marljivima vozačima koji toliko puno rade. Gospodine vandale na jednu minutu. odlučujuće u ovoj raspravi je to da moramo postići najbolje moguće uvjete za naše vozače. To za mene između ostaloga znači da se moramo pobrinuti da ima dovoljno sigurnih e, mjesta za parkiranje i za ustavljanje. Moramo se založiti za to da e, konkurencija e, ne tjera uvjete prema dolje. Pravi posao mora biti plaćen kako treba i moraju biti isti uvjeti. To ćemo postići samo ako dobro provodimo zakone. Provedba zakona u praksi je svakako ponekad teška. Nemamo dovoljno podataka, treba nam više kontrola na graničnim prijelazima, a također nam je potrebna i kontrola da ne dolazi do diskriminacije. I na taj način moramo se boriti protiv zlouporaba. Gospođo Majsner, na jednu minutu. Izvolite. Dobro, evo mikrofon radi. Drage kolegice i kolege, e, na našem tržištu mnogo se robe prevozi svaki dan i to puno u cestovnom prometu. I zato je važno da se e, poštuju vremena odmora, vremena e, vožnje propisana i Postoje razne fiktivne firme e, koje e, imaju loše uvjete. S druge strane ima puno dobrih poduzeća koji nude dobre uvjete za vozače, međutim nisu to svi. E, nama je važno da svi vozači imaju dobre uvjete rada. Istovremeno moramo misliti i na činjenicu da naravno ima različitih ideja u različitim regijama Europe i da se ne može svagdje platiti ista plaća. Ali moramo pokušati, budući da imamo manjak vozača, poboljšati te uvjete. I zadnje što mislim da je šteta, e, vozači autobusa E, isto um, je nešto što moramo uzeti u obzir. E, oni ne mogu imati iste uvjete. Nije isto voziti teret ili ljude. Mislim da tu trebamo pronaći rješenja. Gospođa, na jednu minutu. Hvala. I ja sam ljuta jer se rasprava posljednjih sati pokušava blokirati. Baš kao to je bilo i slučaj posljednjih mjeseci a europski zastupnici Europska unija i prevoznici nisu našli zajednički jezik i zato još uvijek ova rasprava nije na pravoj razini i zbog toga se krenulo krivim pravcem i zato smo svi toliko ljuti ali ja mislim da socijalni dumping moramo nešto, moramo nešto promijeniti. E, moramo paziti što se radi s upućenim radnicima i moramo ih adekvatno plaćati od prvog dana. Ali vidim isto tako i sindikate E, cestovnih, e, onih u cestovnom prometu koji traže paket o mobilnosti. I moramo nešto napraviti jer sutra neće biti povoljnija situacija za ljude za koje radimo nego što je danas. I za kraj moram reći da se zalažem za to da tekst o kabotaži bude onaj o kojem ćemo prvo raspravljati jer to je jedini tekst koji se izglasao na odboru. Ja želim potpunu demokraciju. Hvala lijepa gospodin Marinesku na jednu minutu. Hvala lijepa. E, želim da se nešto napravi kako bismo izbjegli nacionalnim zakonima u Njemačkoj i u Francuskoj gdje se jednostavno radi o tome da oni zaštite vlastiti sektor. Ali e, želim e, da europska pravila budu ravnopravna, jednaka za sve i transparentna i da budu na korist svim državama članicama, a ne tek nekoliko tih država. Prijedlog koji je pred nama predstavlja jednostavno pokušaj protekcionizma za određene dijelove Europske unije. Pozivam stoga moje kolege da se ne skrivaju iza socijalnih argumenata. Ja isto želim da svi imaju jako dobre uvjete rada e, za sve one koji rade u tom sektoru. Možemo to i regulirati, ali istovremeno moramo jednostavno izbaciti iz tog teksta sve što je protivno temeljnim ugovorima. Moramo poštovati slobodu kretanja, pružanja usluga i e, slobodu svih radnika. Pozivam Evropsku komisiju da jednostavno povuče ovaj tekst i da bolje prijedloge. Gospodin Kristensen, ima riječ. Telička, Erdog. Imamo dobre temelje da stvorimo eh, bolje uvjete za evropske vozače da, znači da tržišno natjecanje ne bude samo slobodno, nego da uvjeti budu, uvjeti budu pošteni i da postignemo veću sigurnost rada na cesti. Na taj način će ta radna mjesta postati dobra radna mjesta. Nadam se da ćemo uskoro moći glasati o ovom paketu. Naravno, neki u ovome domu pokušavaju svim sredstvima spriječiti postizanje dobrog sporazuma oko ovog pitanja. I dalje ima onih koji nastoje ojačati svoje konkurentske prednosti na štetu vozača, ali ja se nadam da ćemo uz pomoć kompromisa postići dobro rješenje. Gospodin Kjučuk, Hvala lijepa. Dragi kolege, zaista je dobro da vodimo ovu raspravu jer u toj raspravi vidimo e, kakva različita mišljenja imamo o ovoj temi. E, ovaj paket o mobilnosti protivan je cijeloj ideji jedinstvenog tržišta a ovakav razvoj događaja neće dovesti do razvijenja unutarnjeg tržišta jer jednostavno podriva unutarnje tržište. Naravno da vozači trebaju imati dobre uvjete rada, to je teška i zahtjevan posao. Ali moramo vidjeti kakva su načela tržišta, slobodnog tržišta gdje oni trebaju raditi. U mojoj zemlji ovaj sektor predstavlja 17% BDP-a jer jednostavno EU unija neće profitirati od toga što se centar suprotstavlja državama periferije. Jednostavno za sada nema konsensusa o ovom paketu i ne možemo si dopustiti da neodgovorno se ponašamo i da ga usvojimo. Usvojimo li ovaj paket, negativno će se odraziti na milijune ljudi. Pa gospođa Šmic. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, upravo radimo koliko brže možemo na ovom važnom predmetu. I dovest ćemo to do toga da, budemo, da ćemo biti nesposobni za odluku i svi ćemo se povući u svoje neke nacionalne okvire. Naš je zadatak da zajednički nađemo što bolja rješenja i da ih donesemo. To nismo uspjeli e, preko raznih klubova zastupnika i zato smo i ovdje e, na plenarnoj sjednici doživjeli neuspjeh. Svaka je strana bila spremna ići do kraja i vidimo koliko je e, toksična ta rasprava kada svako zastupa samo svoje partikularne interese. E, svi misle samo da je važno progurati vlastito mišljenje i ne uzimati u obzir druge. U mojem vlastitom klubu zastupnika ima isto onih e, koji nisu predlagali korisna rješenja. La parole madame Gospođa Breso. Hvala lijepa. Paket o mobilnosti je naporan posao na kojem su radili nadležni odbori kako bi se unijelo malo reda u sektoru gdje postoji vrlo divlje tržišno natjecanje jer nije problem samo loši uvjeti rada i života za vozače, već to dovodi opasnost i sve one koji se nalaze na europskim cestama. A osim toga vezano je i za emisije ugljičnog dioksida. Treba se više raditi na eh, željezničkom prevozu i e, preko izgradnje mreža TNT. I dakle, na taj način ćemo uspjeti modernizirati sektor i zajamčiti sigurnost i kvalitetu rada i života vozača. E, naročito što se tiče pametnog takografa, ako se on uvede, on će omogućiti da se zaista poštuju norme. Dragi kolege, zaista mislim da moramo biti dovoljno hrabri i glasati te provjeriti je li ovaj parlament u stanju da donese odluku po ovako važnom pitanju. Hvala. Hvala lijepo. A sada gospodin eh, Hugne Grandes Pascual na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. usuglašavanje unutar odbora za promet je bilo vrlo osjetljivo pitanje. Vidjelo se da postoje različiti interesi pojedinih zemalja u Uniji i vidi se koja je razlika između zemalja koje su u središtu i onih na periferiji. Govorili smo o socijalnom dumpingu a to držanje e, protiv slobodnog tržištva, pa spominjanje protekcionizma, pa zaštita e, radnika. To su sve pojmovi o kojima se govorilo, međutim, Važno je što će se postići. Vrijeme e, odmora za vozače, pravila kabotaže, minimalno vrijeme vožnje, te opseg važenja, sve, sva ta pitanja o kojima se raspravljalo na kraju su rezultirala time da bi troškovi bili veći za zemlje koje su na e, rubu, na periferiji. Gospodin Liberacki, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. htio bih vam reći sljedeće. Ovdje se ne radi samo o vozačima, radi se o nečem drugom. Radi se o ograničavanju pristupa tržištu nekim dijelovima Europe i to je pitanje e, konkurentnosti. Neki bi htjeli izgurati konkurenciju na način da e, im umanje sposobnost tržišnog natjecanja. I ovo se na neki način pokušava koristiti kao instrument za to. E, kada vidim da su neke zemlje predložile jednostrane e, mjere, to smatram ucjenom i mislim da na to moramo paziti i moramo reći e, ono što jest, a to je da je to ucjena. Kada imate imate različite e, prijevoznike i moramo paziti e, kako ćemo sada, e, što ćemo učiniti s ovim zakonima. Gospođa Kastopjeska na jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. Ako se sada raspravljamo o tome do koje mjere je spreman ovaj paket za glasovanje, a zapravo skrivamo e, kriterije iz članka 14 e, o, kriterijima koji se odnose na upućivanje. E, nacionalna nacionalno poduzeća ne mogu zapravo zadovoljiti te kriterije. I onda se time e, zapravo e, ugrožava ovaj sustav e, tom izmjenom zakona. Francuska poduzeće možda će biti prisiljeno da radi prema pravu Luksemburga ili Njemačke, a Njemačko temeljem polskog prava. Da bismo izbjegli kaos nakon primjene pakota o mobilnosti bez članka 14 moramo reanalizirati taj paket ponovo, moramo uvesti promjene koje bi omogućile prijevoznim poduzećima poduzećima da redovito posluju na europskom tržištu. U parlamentu smo odgovorni za rješenja koja će olakšati život na zajedničkom tržištu i e, smanjiti administrativne troškove i terete za europsko društvo. Hvala lijepa, gospođo Jeron Ferus. Hvala lijepa. I jučer večer u Strasburu i danas ujutro u Briselu su vozači iz cestovnog prometa e, dobili pitanje žele li dostojanstvenu budućnost. Mnogi ne razumiju o čemu mi e, danas govorimo, ali radi se zapravo o povjerenju odluka koje su donesene u Briselu. I ovo nije prvi puta da smo ovdje. U travnju ćemo trebati nešto reći o uvjetima rada i o plaćama jer e, vozači trebaju imati pristojne plaće i odgovarajuće e, trenutke za odmor. Bilo da se radi o onima koji voze autobuse, kamione i tako dalje. Za sada se jedne suprotstavlja drugima i sve se vuče na najmanji zajednički nazivnik, bez obzira o uvjetima rada, o uvjetima odmora i tako dalje. S ovim se treba prestati. Osim što ne trebaju voziti predugo, trebaju e, se e, imati odgovarajuće plaće. Hvala lijepa. Rasprava koju vodimo danas odnosi se na slobodu kretanja usluga i slobodu kretanja radnika. Međutim, ona se odnosi i na sve ono što je izvan međunarodnog prevoza također e, uvjet, odnosno obilježje upućenih radnika. Postoji direktiva kojem se upućeni rad uokvirio. Što se tiče cestovnog prometa ne možete imati upućene radnike prvog i drugog razreda. Kao što je upravo rekla kolegica Ungarić, radi se o problemima socijalne Europe. To je temelj socijalne Europe. Moramo imati odgovarajuće međunarodna pravila, moramo regulirati kapotažu i moramo izbjeći odluke kojem e, bi se urušila Europa i također trebamo paziti na one dvije po tone. To je Europa koju želimo, to je Europa radnika, to je onaj temelj na kojem trebamo raditi. Gospodin Kurumbašev, na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. E, prije svega, Dopustite mi da čestitam predsjedniku Tajaniju. On je dao odluku koja je bila jedina moguća. On niti podržava one koje su za, e, niti podržava one koji su protiv ovog paketa. On je jednostavno za zakon. Više puta e, su čuli ucijene E, jer je rečeno da ako se ovaj paket ne usvoji da će onda države članice donositi odluke same. Je li ovo Evropska unija ili je to unija država članica podijeljenih po skupinama? Socijalni dumping je nešto do čega je došlo zato što su zapadna poduzeća počele plaćati plaće koje su bile polovinu uobičajenih plaća, počeli su ih plaćati rumunskim i bugarskim vozačima. Ne glasati o ovom paketu sada nije dobro, e, jer borit ćemo se i dalje da se e, u ovom parlamentarnom sazivu e, ovo riješi. Hvala. gospođo Montero de Agua. Hvala. Ovdje govorimo o paketu o mobilnosti i naravno radi se o teškom pitanju s političkog stanovišta, ali e, istovremeno to se pretvorilo u pravu e, e sa punicu kada gledamo što rade ljudi iz različitih odbora. Jednostavno ovako ponašanje nije demokratsko i ovaj postupak nije dostojan Europskog parlamenta. Analizirali smo više od 2600 amandmana u zadnji čas, pa istovremeno moramo nešto učiniti. Moramo podsjetiti sve da sve ono što je napravljeno u Europskom parlamentu se radi u tome da se nađe dobra ravnoteža za loš prijedlog Europske komisije koji je apsolutno bio neravnotežen i moramo poštovati temeljne e, slobode u Europskoj uniji, slobodu kretanja radnika, roba i usluga. Ja sam e, zato da e, nemamo dogovora, nego da imamo loš dogovor koje bismo imali i prema tome da pređe na sljedeći saziv. Dragi kolege, nismo još završili s raspravom i e, molim sve da odu u drugu prostoriju ako žele e, raspravljati među sobom. Gospođa hvala. Morate biti svjesni činjenice da paket mobilnosti koji predlaže komisija, a nakon toga e, i različitih izvjestitelja da će to jednostavno uzrokovati da će propasti na stotine poduzeća koje se rade u sektoru prometu na istoku Europe, ali će nestati velik broj radnih mjesta. Ali to neće biti loše samo za države na istoku Europe, već će to biti loše za unutarnje tržište. Doće do narušavanja tržišnog natjecanja. To je jednostavno neprihvatljivo i to ne može biti ono što će ostati od osmog parlamentarnog saziva Europske unije. Želimo dobre uvjete rada za vozače. Međutim, kolege koji iznose taj argument moraju znati da cijena po kilometru treba biti ispravna kako bi države s periferne Europe mogle zajamčiti i pokriti svoje troškove i ponuditi bolje uvjete rada. Dakle, treba preuzeti odgovornost na sebe. Ne trebamo imati doći uvjete za upućivanje i za vraćanje na, u sjedište. Gospodin Novakov na jednu minutu. Hvala lijepa. E, dragi kolege, neki e, koji zagovaraju ovaj paket kažu da se bore za prometni sektor. Pa kako oni to rade? Tako što ga pokušavaju jednostavno dovesti u propast. Rečeno je da se radi o dobrom kompromisu na kojem možemo glasati. Ne, stvari trebaju napraviti se dvostrano, a jedna od teh dvije strana danas nije ovdje. Neke se stvari pokušali napraviti, a da e, u to nisu bili upućeni izvjestitelji. Za 14 dana završava se ovaj parlamentarni saziv. Jednostavno budimo svjesni da nećemo naći razumno rješenje. Jedino razumno rješenje je da to odgodimo na sljedeći parlamentarni saziv koji će raditi pet godina. Ovo je pitanje zdravog razuma. Četvrti pokušaj da se progura ovaj paket propada po četvrti puta. To je samo po sebi e, sve kaže. Puno toga je ostvareno, ali pet puta više stvari je propalo. Ostajemo i to za sljedeći parlament. Nismo uspjeli ostvariti kom ono što imamo na stolu nije kompromis. 1600 amandmana jednostavno je dokaz da konsenzusa nema, a nemamo više vremena niti da postignemo konsenzus. Pred nama je manje od mjesec dana. Moramo stoga naći rješenje koje će se temeljiti na tim e, sljedećim pitanjima prije svega. Moramo se dogovoriti oko sva tri paketa jer su oni međusobno povezani. Ako E, se ni o čemu ne možemo dogovoriti, onda se ni o čemu ne možemo dogovoriti. Drugo, radi se o univerzalnim pravilima koja vrijede za sve nas. Jedinstveno tržište e, je to na kojem trebamo poboljšati e, i sigurnost vozača i sigurnost na cestama. Svi to želimo, međutim ne možemo dopustiti da određene države i određena poduzeća budu izvan. Gospodin Balčitis, imate riječ. Hvala lijepa. Dragi kolege, imao sam priliku biti ministar prometa, prema tome ovaj sektor jako dobro poznajem. Neću sada davati i različite izjave. E, sasvim je jasno da moramo zajamčiti radnicima dobre uvjete. A podijeljeno unutarnje tržište znači da operateri iz perifernih država neće moći doći do većih tržišta. Zahvaljujem predsjedniku Tajaniju što je donio mudru odluku time što je rekao da ne treba glasati. Međutim, <clears throat> molim vas da pripazite na sljedeće. Vozači iz Estonije, Litve i drugih manjih zemalja rade i za poduzeća iz velikih zemalja, Njemačke i tako dalje. Dobivaju li oni iste plaće kao i e, one plaće koje dobivaju vozači iz velikih zemalja? Mogu li oni preko e, vikenda ići u svoje e, domove Proste, ne možete više govoriti, gospodine Lundgren, sada vi imate riječ. Nismo završili s ovom raspravom. Gospodine Lundgren, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Ono što se danas događa zaista je velika tragedija. <clears throat> Cijelo gospodarstvo vezano za sektor prevoza u Europskoj uniji e, čeka da vidi što će napraviti ovaj parlament. A mi jednostavno smo tu razočarali cijeli sektor. E, nismo podržali, e, trebamo podržati radnike, ne kapital. E, mnogi ovdje gledaju na kamione i koga go, e, vozače iz inozemstva. Pa nije u redu, ja sam iz Švedske, imamo 2300 stranih kamiona registriranih u mojoj zemlji. To je jako loše po domaće tržište, po unutarnje tržište, a to sasvim sigurno ne može biti cilj suradnje u Europi. Sve e, će države imati štetu od ovog prijedloga. Moramo nešto napraviti u tom smislu. Gospođa Vautmans. Izvolite. Tražili ste riječ, gospođo Valtmans? Ne. Dobro. Gospodin Pimenta Lopez ima riječ. Hvala predsjedniče kaotičan način e, na koji se rješava ovaj paket jasna je ilustracija kako su europske institucije e, postale mm, neorganizirane svaki puta kada pokušavaju zaštititi prava radnika. Ovi e, prijedlozi su na stolu i zapravo to uopće dobro ne izgleda. Korištenje prava radnika kao ispriku za ovakav oblik e, reguliranja i uredbe o kabotaži i i ovaj pristup vremenu vožnje i odmora e, proširenje na dva, tri ili četiri tjedna bi sada trebalo razdoblje kada bi se tražilo da ljudi voze već odgovarajućeg odmora E, to je izravan napad na prava radnika. Gospođa Šedrova. E, dragi kolege, ako Europski parlament ne donese odluku o paketu o mobilnosti danas, onda će velika nesigurnost za prevozni sektor i dalje trajati. Ispričavam se, ali ovdje je toliko glasno da sam sebe nećem. Hvala. Oprostite, gospođo Šajdrova, samo čekajte. Molim da ako ne sudjelujete raspravi, jednostavno raspravljate izvan vijećnice. Gospodine Bove, to vrijedi za vas. Izvolite, gospođo Šojdrova. Hvala, gospođo predsjednice. E, pod austrijskim predsjedništvom uspjeli smo pregovarati o kompromisu u vijeću o tom paketu mobilnosti. Ja vjerujem da Europski parlament mora moći doseći isti kompromis. Mi znamo da direktiva o upućivanju radnika e, da se očekuje da će postati novo definirani uvjeti za prijevoznike tereta i za vozače e, kamiona. No, ono što sada vidimo, vidimo mnogo problema koji su administrativne naravi. O, tu se radi o povredama ugovora. Dakle, zaista nam treba e, kompromis. Gospodin Kaputo. Hvala. Hvala. Paket o mobilnosti treba usvojiti jer daje prednosti cijelom sektoru. I zaista treba izbjeći sustavnu kapotažu i treba preći na pametni takograf druge generacije od 2022. Sve mjere koje će omogućiti slobodu kretanja i pružanja usluga e, u Europi i omogućiti e, zdravu konkurenciju i e, koji će omogućiti bolje situaciju. E, to je ovaj paket. Dakle, smatram da ipak moramo uvesti veću fleksibilnost za vrijeme vožnje i za vrijeme odmora. Jer ako se ne postigne ravnoteža iz vremenu vožnje i vremena odmora, onda će se to izravno izraziti na uvjete rada. Što znači da će svi biti umorniji i da će svi e, biti e, u e, težim uvjetima sigurnosti na cestama. Hvala. Dakle, molim tišinu u vijećnici. A sada gospodin Šogor ima riječ na jednu minutu. Hvala. Sa svim iskustvom koje smo imali do sada u paketu o e, pokretljivosti, zapravo e, pokazuje da je bio loš prijedlog na početku i ne treba ga gurati na ovakav kaotičan način. Umjesto predlaganja mjere za jedinstveno tržište, E, komisija predlaže restriktne prakse na europskoj razini. ovaj prijedlog ne polaže niti jedan osnovni tekst za zakonodavni akt na europskoj e, razini. Diskriminira protiv puno država članica, protiv je tržišnog natjecanja, nije okolišno u redu i ne promiče najbolje interese država članica i građana. Ako se udaljimo od e, pojednostavnih slogana, vidimo e, da e, ćemo stvoriti monopole, povećati konkurentnost naših gospodarstava i podijelit ćemo Europu u dva dijela. Ovaj paket svakako trebamo staviti sljedeći mandat. Gospodin Bušoj. Odluka predsjednika Antonija Tajanija da se primjeni članak 175. i da ga vrati na odbor je dobar prijedlog. Molim kolege da budu razumni jer ovaj paket pravi je dar za euroskeptike. Ne zaboravimo da je ovo glavni izvor prihoda za desetke i desetke obitelji iz država na periferiji Europe. Pazite, doći će do fragmentiranja tržišta, e, unutarnjeg tržišta. Vozači trebaju imati dobre uvjete rada. Sigurnost na cestama mora biti dobri, ali isto tako treba poštovati slobodu kretanja roba i usluga u Europskoj uniji. Hvala. Gospodine Kramer, izvolite. E, gospodine Kramer, molim vas pokušajte vrijeme. Hvala, gospođo predsjedateljice. Danas smo pod vremenskih pritiskom. Juncker i Timmermans su e, dvije godine isključivali e, povjerenicu, htjeli su zapravo nas dovesti u vremensku stisku. Drugo, naravno da nam treba kontrole, jer bez kontrole nema e, provedbe zakona. Imamo tahografe, imali smo ih i prije 15 godine. A komisija je predložila tek da se 2036. to uveze kao obaveza, pa je vijeće reklo ne, nego 25. To se treba dogoditi što prije jer bez kontrole nemamo ništa. Ništa, nikakav zakon ne možemo provesti. Ugrožena je i sigurnost na cestama i zato nam tahograf e, treba što prije, ako je moguće već 2022. kući ćemo slobodno javne za riječ, e, tako što ćemo dati riječ gospodinu Goge. Hvala lijepa. Ja mislim da mi svi zaboravljamo da e, su mirovine i plaće u nekim malim zemljama jako niske, 300 eura. Svi bi htjeli imati njemačke plaće, ali ne možemo ih imati. Nemojte ubiti zemlje koje najviše podržavaju Europu ovom groznom direktivu. Pomozite nam da dobijemo bolje plaće odvojite vreme za to i pomozite nam. Ajmo svi zajedno raditi na tome da u Europi svi imamo poštene plaće, ali nemojte nas odbiti, zatvoriti. Hvala. Ovime zaključeno smo ponajavljanje za riječ. Sada povjerenik Vela ima riječ i molim vas da se i vi pridržavate zadanog vam vremena. Hvala gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, dragi kolege. U e, ime povjerenika Pocah htjela vam zahvaliti na današnjoj raspravi. Svi elementi pregovora su sada na stolu i vrijeme je da se glasuje. Paket o e, pokretljivosti jedan je na stolu danas, poboljšat će e, transport u EU, dati će jednaka prava poduzećima sa boljim pravilima, poboljšati radne uvjete vozača i e, tu se rješavaju mnogi poznati problemi u sektoru koji su danas prisutni i što više nepostajanje novih europskih pravila vjerojatno će voditi do e, daljnjeg pogoršavanja situacije u cestovnom prijevozu sa sniženim plaćama, socijalnim dampaktom, a rasti protekcionizam. E, Daću vam neke primjere. Za poduzeća paket će donijeti stabilan predvidiv pravni okvir izbiće će se koordinacija nacionalnih pravila što dovodi u rizik fragmentaciju e, jedinstvenog tržišta e, treba jasno uspostaviti kriterije i iskorijeniti e, fenomen poduzeća iz poštanskih sandučića i uvesti sustavne prakse kabotaže što se tiče e, laganih e, komercijalnih vozila, one će biti podvrgnute sličnim pravilima u međunarodnom prijevozu i povećati e, digitalne alate, smanjiti administrativne terete za vozače. Taj paket će dovesti do važnih koristi. Na njih će se primjenjivati pravila o upućivanju, minimalnim plaćama i pravilima o zapošljavanju države domaćina Isto tako će imati pravo nakon najviše četiri tjedna vratiti se kući ili na drugo sigurno mjesto. Uvjeti za redovite tjedne obveze i obveze poslodavaca da plate smještaj bit će pojašnjene, a bolji uvjeti za odmor bit će osigurani kako bi se izbjegao e, zamor i spriječilo ugrožavanje cestovne sigurnosti. Paket će na posljedku osigurati bolju provedbu sa ranijom primjenom pametnih tahnograva, sa geolokalizacijom kako bi se kontroliralo upućivanje vrijeme vožnje. E, osnažit će se administrativna suradnja između nacionalnih vlasti vlasti. Koristit će se elektronski dokumenti o teretu kako bi se provjerila kabotaža, digitalna lati, e, olakšat će e, provjere na cesti. E, sve te važne mjere E, e, razmatrane su u vašoj kući. Mi snažno predlažemo da se podrže izvješća izvjestitelja e, koji postavljaju pravu ravnotežu. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je hitno osigurati pozitivan ishod paketa o mobilnosti pred europske izbore. E, radni uvjeti naših vozača, okruženje u kojem postoju naša poduzeća, preozbiljne su stvari e, da e, bi bile ostavljene u nezadovoljavajućem statusu quo kroz neodređeno razdoblje. Ta situacija u tom sektoru je izuzetno kritična, mora se riješiti. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljima, zahvaljujem vama, gospođo predsjednice, hvala poštovani zastupnici. Hvala lijepa. Evo kada sad već govorimo o izvjestiteljima, e, dajem zaključnu riječ gospođi Kilonen. Arvoisa puhemies, <clears throat> hyvät kollegat. E, drage kolegice i kolege, gospođo predsjedateljice, e, maraton sada polako ide kraju i vjerujem da ćemo skupiti hrabrosti i e, glasovati tijekom sljedećih tjedana, a ne se sada svađati oko pojedinih odredaba. E, reći ću ono e, što sam već rekla i drugim kolegama. Bilo je teško obraditi sve amandmane, bilo je jako puno toga i godinu i pol smo radili na tome. To se odnosi i na kompromise koji se nisu više bitno mijenjali. E, svi su bili uključeni u dovoljnoj mjeri. Klub zastupnika ENF-a i tu treba reći da e, moram reći kad sam već spomenula ENF da su možda mogli e, dati veći doprinos. Obavili smo niz razgovora o ovim temama i e, bila nam je potrebna podrška. Podrška predsjedništvu. To je, e, sada smo pri kraju. E, nastavit ćemo raditi na ovome, međutim, sada još nismo posve završili s poslom. Još uvijek to sve nije došlo na plaćanje, da tako kažem. E, vozači su još uvijek u teškoj situaciji. Monsieur Gospođo Kilonen, da, eto, vi ste očito spremni se boriti. i will be very short but you know many people say this Gospođo predsjednice, govorit ću jako kratko, ali mnogo je to kažu. Prije svega rasprava je bila dobra i mislim da je ova rasprava pokazala da je Europski e, parlament e, podijeljen po pitanju prvog paketa o mobilnosti. Moramo pripaziti da u krivi čas ne donesemo krivu odluku kada kolege Ertug, Pavel Telička, pa čak i Europska komisija kažu da imamo kompromisne amandmane, moram reći da činjenice ne govore tomu u prilog. Jedino imamo kompromis o kabotaži, a to je izvješće Ismaila Ertuga. Zašto smo mi sada u ovako teškoj situaciji na plenarnoj sjednici zato što je odbor TRAN postigao neuspjeh prilikom realiziranja kompromisnih amandmana što je i moja greška. Jer ovako postupiti je zapravo nešto je loše i za Europsku uniju i za Europski parlament. Gospodin Ertug za kraj. Hvala lijepa kolege, gospođo predsjednice. Mislim da je ova jedna i posatna rasprava još jednom pokazala nužnost e, rješenja za cijelu Europu. Uvjeravam sve vas, sve kolege u ovom domu da ću iskoristiti sljedeće dane ponovo e, kako bi e, pronašao rješenje. Pozivam sve svoje kolege da se okupe, da budu otvorene za moje prijedloge. Još jednom moram reći da smo e, iznašli pravilne e, kompromise. Možda nisu oni prihvatljivi za sve kolege, ali pokušat ćemo još jednom. Uvjeravam vas da ja kao izvjestitelj, koordinator za e, klub socijalista, da ću pokušati naći kompromise na koncu. Ali što moramo učiniti? Što moramo isporučiti? Moramo jamčiti da će zakonodavstvo biti doneseno u ovom mandatu. Moramo donijeti zakon, pravo zakonodavstvo E, za vozače e, i za e, vlasnike poduzeća kako oni zaslužuju. To je naša dužnost, to moramo učiniti. Hvala kolege, ovim završavamo zajedničku raspravu, a na vrijeme sljedeće sjednice, na sljedećoj sjednici će se ovom glasati. una comunicazione e, priopćenje zastupnike Jašek Sajruš Volski e, prestaje biti neovisni zastupnik i od 27. ožujka je e, član kluba zastupnika ECR. A sada počinjemo s glasanjem. Izvješće Mihajlova o specifičnim doznatijama za e, pošljavanje mladih i jedinstveno glasanje, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, čestitam. Prvo čitanje parlamenta se ovim zaključuje. Sada izvješće Vijegas i ovoga puta jedinstveno glasanje poimenično i otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam. Izvješće Mihajlova proizvodi koji e, mogu pogodovati e, e, izuzeću vezanom za E, poreze. Otvoran glasanje, zatvoran glasanje. Usvaja se. Izvješće Panceri preda Engel Gerens o uspostavljanju instrumenta za susjedstvo vezano za um, razvoj međunarodne suradnje. Amandmani 535 i 551. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbijaju se. Prelazimo sada na prijedlog zakonodavnog akta, prvi blok amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 31. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 41. Prvi dio tko je za,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 Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se 336. za, protiv, suzdržani, usvaja se 479. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 537. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 538. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 184. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 539. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 540. <clears throat> Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 541. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se i to velikom većinom. 109. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 542. otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 543. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 111. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 544. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 545. D. E, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 132. i 136. Tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 546. Otvoram glasanje. Zatvoram. Odbija se. 279. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 547. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 359. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 549. D. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 415. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 549. D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 454. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 550D. Otran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 465. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 553. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 466. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 555. 555. Tko je za? Oprostite. 555. amandman. Tko je za? Protiv suzdržani, provjerimo, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. A sada glasamo o prijedlogu komisije. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. A sada glasamo o prijedlogu zakonodavne rezolucije. Amandman 552. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 537. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 554. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prvo čitanje parlamenta ovim se zatvara. Čestitam izvjestiteljima. A sada posljednje glasanje izvješće Sala Franka Sanchez Neira Fleckenstein. Instrument za predpristupni instrument. Zastupnik Mekalister se želi javiti za riječ. Ne. Oprostite, loše sam to bio shvatio. Amandman 130. poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na prijedlog zakonodavnog akta. Prvi blok amandmana tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se usmeni amandman e, koji želi uložiti zastupnik Šoltes. Izvolite. Hvala lijepa. Uložit ću usmeni amandman e, broj 123, članak 7, paragraf 5, slovo G. Želim zamijeniti riječi borba protiv klimatska promjena sa e, se klimatskim promjenama. Hvala lijepa. Protivi li se netko tom usmenom amandmanu? Ne. Dakle, amandman 123. se stavlja na glasanje onako kako ga je usmeno izmijenio zastupnik Šoltes. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. se ne razmatra. Amandman 124. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 125. tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 126. tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 127. tko je za protiv, suzdržani usvaja se 128. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se 129. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Sada ćemo glasati o prijedlogu komisije. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se i to velikom većinom. Čestitam izvjestiteljima. Ovdje ćemo stati i imamo stanku od dvije minute, nakon čega prelazimo na obrazlaganje glasanja.